Proszę Państwa, dochodzi kwadrans akademicki, a dzisiejsze nasze spotkanie. Prošla je akademska četvrt, pa e, pređemo na sastanak. Današnji dnevni red je pomalo specifičan, e, baš e, tako akademski kao ovih četvrt sata koje su upravo prošle. Naime, razgovarat ćemo o čitavom nizu pitanja. Danas je ponedjeljak, na to vas podsjećam. Kolege zastupnici pristižu Brisel. A e, u Poljskoj postoji pjesma o kojoj sam već govorio. Pjesma se zovori Ne volim ponedeljke. Evo, jasno vam je zašto. A sada dnevni red. Ako nitko ne da primjedbu, koju sad ne vodim, e, možemo usvojiti dnevni red. Započemo najprije sa sasvim e, formalnim aspektima. Izravno možete pratiti putem interneta ovaj sastanak. Prijevod je na 20 jezika, osim na dakle, česki, slovački i malteški, zbog čega se ispričavamo. točka e, treća, ako nema prigovora, sastanci od 23. 24. 29. E, siječnja i 7. E, veljače. Imamo njihove zapisnike i ako se nitko ne protivi, usvojit ćemo zapisnike s tih sastanaka. Jedina točka današnjeg dnevnog reda je e, razgovor sa Katrin Ženeal, koja je kandidat za izvršnu ravnateljicu FAO-a. Današnji sastanak organizira se u suradnji s odborom za razvoj. Pozdravljam potpredsjednicu Verke Peru koja je ovdje za stolom uz mene i koju ću za par trenutaka dati riječ. Za početak dopustite mi nekoliko uvodnih riječi. Želim još jednom dobrodošlicu našoj glavnoj gošći, koja je dakle kandidatkinja za to izuzetno važno mjesto, za izuzetno važnu dužnost za tako značajnu organizaciju koja se bavi pitanjem poljoprivrede i e, hrane u svijetu. Vrlo često na našim sastancima susrećemo s predstavnicima FAO-a koje visoko cijenimo, s njima vrlo dobro surađujemo. Gospođa Katrin Želan je e, prva kandidatkinja za to e, mjesto. Izbor e, ravnatelja bit će 1. lipnja, a na tu dužnost e, osoba će stupiti prvog kolovoza. Kandidature mogu e, biti uložene do kraja ovog mjeseca. Gospođa Želen je e, agroinženjer i jako dobro postaje, poznaje sve što je vezano za poljoprivredu, za prehranu, za poljoprivredno prehrambeni lanac. Radila je i u Francuskom ministarstvu poljoprivrede i u Europskoj komisiji kao stručnjak za pitanja prehrane. Također je bila na čelu EFSE tijekom sedam godina. Gospođa Želen članica je mnogobrojnih europskih odbora između ostalog bila je članica i kodeksa o općim pitanjima. E, znate i sami da su pitanja vezana za prehranu vrlo značajna za odbor za razvoj. Vrlo često imamo zajedničke sastanke s odborom za razvoj i tada upravo govorimo o svim tim pitanjima na svjetskoj e, razini. A sad mi dopustite da dam riječ potpredsjednici odbora za razvoj. Izvolite. Govorit ću na finskom. Lijep pozdrav svima. U moje ime i ime odbora DV zahvalila bih odboru Agri na pozivu da zajednički s nama održimo ovu raspravu sa gospođom Žislan Lenev. Linda McKeven, predsjednica odbora, nije mogla biti prisutna i šalje svoje isprike i želi sve najbolje našim gostima. Doista sam zadovoljna što danas možemo sastati se sa gospođom Žeslan Lanel kao kandidatkinjom za FAO i to u kontekstu rasta populacije, klimatskih promjena, pokušaja smanjenja ekološkog utjecaja, utjecaja poljoprivrede na okoliš i drugim izazovima, primjerice sigurnost opskrbe hranom, <clears throat> bacanje hrane, što su sve važne teme uključujući i za zemlje u razvoju. Suradnja Europske unije i njenih agencija u ovom su kontekstu ključne, zbog čega smatram da je doista pozitivno e, što imamo jednog zajedničkog kandidata, odnosno još bolje kandidatkinju za ovo mjesto, vrlo iskusnu, kao što smo čuli od predsjednika, i to je jedan lijep znak da Europa može preuzeti vodstvo u Ujedinjenim narodima, organizaciji FAO i da više žene imamo na ovakvim upravljačkim mjestima u UN-u. Vaša kandidatura došla upravo u trenutku kada se bavimo globalnom sigurnošću opskrbe hranom i pokušavamo se pobrinuti da svi imaju pristup sigurnoj hranjivoj hrani, u odboru za razvoj deve vrlo smo zabrinuti zbog nedavnih izvješća koja pokazuju da u svijetu danas imamo veći broj lokacija suočenih sa glađu i milijuni ljudi su kronično podhranjeni. 150 milijun, milijuna djece pate od slabog rasta. To su dakle doista zapanjujuće brojke. Podhranjenost je trostruko opterećenje u određenom smislu. Dakle, neadekvatna prehrana ili pretilocu su tendencije koje su sve prisutnije svugdje u svijetu. s ovim svim negativnim trendovima, službena pomoć u hrani Europske unije smanjila se sa 18% 2014. na 6% 2016. godine. Uz to sredstva dodijeljena u, proračunu komisije znatno su bila smanjena 2017. godine. E, ukoliko se vas imenuje kao glavnu direktoricu FAO-a, vi ćete predvoditi globalnu borbu protiv podhranjenosti i provoditi ciljeve održivog razvoja. Ne možemo pocijeniti važnost ciljeva održivog razvoja i u tom kontekstu zanima me što vi planirate učiniti kako bismo sigurnost opskrbe hranom stavili na vrh dnevnog reda naših prioriteta i kako uvjeriti u to i države članice. Sada vam, gospođe Žeslan Lenel, dajem riječ i molila bih vas da se otprilike držite 15 minuta vremena za govorenje, nakon čega ćemo imati raspravu i dobit ćete još priliku odgovoriti na pitanja. Hvala. Gospodine predsjedniče odbora za poljoprivredu, gospođo potpredsjednice odbora za razvoj, uvaženi zastupnici, dame i gospodo. Dopustite mi da vam najprije zahvalim na pozivu i inicijativi ovog saslušanja. Ranije mi je bila čast i zadovoljstvo da sam mogla doći na sastanak sa predstavnicima Europskog parlamenta kada sam bila na čelu EFSE. I znam u kojoj mjeri su takvi sastanci uvijek dragocjeni i korisni. Kao što su predsjednik i potpredsjednica već rekli, ja sam danas pred vama kao kandidatkinja Francuske i Europske unije za mjesto glavne ravateljice FAO-a. 2019. godina bit će značajna godina za FAO e, članstvo, za njezino članstvo i za osoblje, budući da će se izabrati novi glavni ravnatelj. Kao što znate, kandidaturu e, moju kandidaturu je u prosincu podnijela Francuska i ta e, kandidatura je ambiciozan izazov. Uz podršku Emanuela Macrona, predsjednika Francuske republike, ja sam se vrlo rano očitovala da se kandidiram za to mjesto i prije službenog otvaranja cijelog postupka. U posljednjih šest mjeseci sam putovala i razgovarala sa mnogim važnim dionicima. Pripremila sam projekt za FAO. Čim sam u srpnju rekla da želim biti kandidat, ja sam e, se e, uputila razgovarati sa svim dionicama prehrambenog lanca, baš kao i sa predstavnicima civilnog društva. Govorila sam o mojim projektima i o e, mojim prioritetima. Upravo sam došla iz Addis Bebe, bila sam u Egiptu namjeravam ići u Latinsku Ameriku i Aziju. Iskorištavam svaku priliku da odem na teren, razgovaram s poljoprivrednicima, ribarima i ruralnim zajednicama. Sudjelovala sam također u postupku imenovanja jedinstvenog kandidata u ime Europske unije. Taj postupak sada je završen. Ponosna sam da sam e, nominirana za kandidata Europske unije. Nije slučajno Europska unija ujedinjena za ove izbore izvuklaši tako e, e, zaključak i situacije od 2011. godine kada su iz Europe bila dva kandidata, niti jedan od njih nije bio izabran. I e, jači smo kroz to što imenujemo jedinstvenog kandidata. U Europskoj uniji Jako nam je stalo do suradnje i multilateralizma. Evropska unija i njezini građani su oni koji izdvajaju 50% opće potpore za pomoć u svijetu. A Evropska unija ključan je dionik u svim aktivnostima FAO-a. Osim toga, FAO je jedina organizacija u okviru Ujedinjenih naroda gdje je Evropska unija puni član, a Evropska unija i njezine države članice izdvajaju 40% e, sredstava e, za FAO od kotizacija do e, dobrovoljnih izdvajanja sredstava. Ja jesam francuski i europski kandidat, ali moj projekt je svjetski oko kojeg želim okupiti sve države. Želim ga danas vama podijeliti. Nalazimo se u ključnom trenutku kao što ste upravo rekli, povećao se broj gladnih u svijetu. 820 milijuna ljudi i dalje pati od gladi. Isti broj ljudi kao i prije 10 godina. 2 milijarde ljudi, uključujući i djecu, su e, neuhranjeni. 10% stanovnika i dalje živi u krajnjem siromaštvu. Istovremeno, e, Svjetska zdravstvena organizacija i FAO potvrđuju da prekomjerna težina i pretilost alarmantno se šire svijetom. Klimatske promjene i e, mnogi drugi problemi predstavljaju izazove za sve poljoprivredne sustave i njima se treba, a to su problemi koje treba početi rješavati. A samo ostvarivanje održivih ciljeva razvoja do 2030. godine dovode se u pitanje situacija je takva da svi moramo djelovati. Imamo li rješenja? Da, imamo. Ta rješenja postoje. Kako bismo ih proveli, moramo povećati suradnju među vladama i dionicima. I iz tog razloga nam je upravo potreban FAO. FAO nam je potreban kao onaj koji će pružati znanje i rješenja utemeljene na znanosti. FAO nam je potreban kao platforma za dijalog i konkretne akcije, kao tijelo koje će posticati rad. Treba nam eh, kao motor za eh, davanje savjeta eh, u pitanjima politike pojedinim državama. Koji su moji prioriteti za FAO? Prije svega Želimo omogućiti mladim ljudima kao i svim ženama i muškarcima koji svakodnevno proizvode i prerađuju i prodaju hranu, dakle moramo im pomogućiti e, e, da e, rade i mi moramo biti u kontaktu s njima a sve što je vezano za hranu, poljoprivredu, ribarstvo i šumarstvo mora se opet naći na vrhu političkih prioriteta. To nisu sektori prošlosti, oni su ključni za našu budućnost. Ti sektori naravno igraju ključnu ulogu da zdravstvenu, ispravnu i hranjivu E, prehrambene artikle daju svima. One omogućuju borbu protiv siromaštva i omogućuju da se u ruralnim krajevima otvaraju pristojna radna mjesta. Ključni su za zaštitu ekosustava i zaštitu klime. Ukratko, oni će nam omogućiti da e, ispunimo agendu Ujedinjenih naroda za mir i blagostanje na našem planetu. Moramo izbjeći gubitke u prehrambenom lancu. Moramo proizvoditi više i istovremeno štititi klimu, baš kao i naše bitne na prirodna bogatstva, šume i biološku raznolikost. Iz tog razloga želim omogućiti da FAO postiče privatna i javna ulaganja kao i više ulaganja u prehrambene sustave. Treba e, to učiniti posvuda, na malim otocima kojima prijeti da budu preplavljeni zbog rasta mora, na, u suhim, e, u e, područjima pogođenim sušom ili pak tamo gdje treba u potpunosti obnoviti kvalitetu tla. Treba to učiniti u područjima gdje prete štetočine, a isto tako e, i tamo gdje treba izvoziti hranu. Dakle, želim da FAO svugdje napravi i da rješenja koja su e, načinjena upravo za taj problem svi moramo raditi zajedno, niti jedna država ne može uspjeti sama. FAO je naš zajednički dom, moramo surađivati. Moramo postaći svu vrstu saradnje, suradnje jug, jug, sjever, jug. I e, moramo također e, povući sve stručnjake i znanje koje postoju u svim dijelovima svijeta. FAO je do sada već puno napravio, ima puno resursa, kako ljudskih, tako i financijskih. No moramo učiniti i više. Moramo stvoriti partnerstva i energije, okupiti sve e, sredstva i sirovine ako želimo nešto postići. Pred nama su veliki izazovi. Uvjerena sam međutim da zajedničkim radom možemo ostvariti rezultate. Ono što je ostvareno u posljednjih pet desetljeća vrlo je važno utrostručili smo proizvodnju hrane u svijetu, a broj e, e, stanovništvo u svijetu povećalo se za dva i po puta. Međutim, moramo napraviti i više. Naše prehrambeni sustavi moraju biti održiviji i moraju odgovoriti potrebama stanovništva koje je u porastu. FAO mora također pružiti znanje i e, stručnu ekspertizu vladama i to koji trebaju biti prikladni i moraju odgovoriti njihovim potrebama i prioritetima. FAO e, mora biti dinamičnija i transparentnija organizacija koja će bolje polagati račune, morat će raditi više ciljano i morat će više surađivati. FAO je u potpunosti u sustavu Ujedinjenih naroda i mora blisko surađivati s drugim agencijama Ujedinjenih naroda, naročito Međunarodnim fondom za poljoprivredu i razvoj kao i za svjetski program za hranu. Zaključno, preobrazba našeg prehrambenog sustava je ključna, to je potrebno. Ona prehrambeni sustavi moraju biti učinkovitiji i otporniji, kao i održiviji. Moramo imati zdravstvenu i ispravnu i hranu koja će e, biti e, puna dobrih sastojaka. Moramo se boriti protiv klimatskih promjena i kako bismo smanjili podhranjenost moramo poboljšati kvalitetu i e, količinu hrane. Moramo ruralnim zajednicama omogućiti da mogu opstati, moramo osigurati njihovu budućnost, moramo stvoriti vrijednostne lance. Glavni mi je cilj održiva hrana za sve. Glavni mi je cilj e, da to ostvarim i duboko sam uvjerena da nam FAO može pomoći da to zajedno ostvarimo. Moja kandidatura, prva je kandidatura francuskinje na mjesto glavnog ravnatelja FAO. I to je prvi puta, kao što ste vidjeli, e, da e, Europska unija predstavlja jednog kandidata. Od 1945. do danas nikada nijetna žena nije bila na čelu FAO-a. A uz vašu potporu bit ću prva žena europljanka koja će biti na čelu FAO-a. Hvala na pozornosti, spremna sam odgovoriti na sva vaša pitanja. Bardzo dziękujemy.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 za one e, među vama koji nisu već radili sa Katrin Želan Lene, moram reći da sam s njom e, surađivao više godina u EFSI, ja sam kao e, eurozastupnik, a napredak koji se ostvario za on, vrijeme onih godina kada je ona bila na čelu EFSE u potpunosti je promijenjen način rada EFSE, naročito po pitanju transparentnosti. Ona je prva eh, pokušala eh, također srediti cijelu situaciju sa stručnim mišljenjima. Znate da je EFSA uvijek bilo mjesto velikih napetosti. Ja znamo kakva je situacija slijedila i rasprava o glifosatu. Dakle, ona je taj posao odradila. Nisam čuo jednu riječ iz ovog izvrsnog govora e, iz usta gospođe Želen, a to je suverenost po pitanju prehrane, a to je pravo naroda da se sami prehrane poljoprivredom iz domaćih izvora. O tome se prvi puta govorilo 96. godine u FAO i uvedena je, taj pojam. Mislim da je on naročito važan za zemlje juga. Htio bih čuti vašu viziju, gospođu, o, na tu temu, gospođe buduće ravnateljice FAO, a jasno podržavam njezinu kandidaturu. Sada zastupnik Kolumbije. Gospođo, čestitam vam što ste kandidatkinja Francuske i jedina europska kandidatkinja za mjesto glavne ravnateljice organizacije za ujednjih naroda za hranu i poljoprivredu. Biće različitih kandidatura iz različitih država i različitih kontinenata. Hvala vam što ste nam došli predstaviti vašu viziju poljoprivrede koja će više poštovati zdravlje potrošača i poljoprivrednika. S obzirom na demografiju u svijetu, vi kažete da se može proizvesti više i bolje. Radi se o vrlo značajnom izazovu, slažem se. Htio bih čuti što mislite o nekoliko aspekata koje smatram bitnim za poljoprivredu i e, za ruralne sredine, kao što je i kolega rekao, i za prehrambenu suverenost. Prvo pitanje vezano je za ZPP i to sadašnju inačicu. Što vi mislite o prvom stupu ZPP-a, naročito je pomoć koju dobiva samo određeni poljoprivrednici, usudio bih se reći samo veliki poljoprivrednici. ZPP od 2020. godine nadalje upravo je u fazi izrade i što vi mislite o smanjenju kredita koje traži Europska komisija za budući ZPP? I treće pitanje, što se tiče pojedinih bilateralnih sporazuma CETE ili sporazuma sa Mercosurom i e, E, drugih e, multilateralnih sporazuma o slobodnoj trgovini i njihovom vrlo katastrofalnom utjecaju na europsku poljoprivredu. Podsjećam da su norme u tim zemljama drugačije i manje striktne nego li europske norme. A u Europi proizvodimo hranu vrlo visoke kvalitete. Hvala na pozornosti. Gospođo nije mislim da je doista važan korak u pravom smjeru činjenica što čla, svake godine slavimo dan sigurnosti opskrbe hranom u svijetu. To je nešto što uzimamo često zdravo za gotovo, ali toliko je važno u našim svakodnevnim životima. Bez toga utjecat će to na ljudsko zdravlje i naravno nanijeti ekonomsku štetu. Nažalost, čak i u nedavnoj prošlosti prolazili smo kroz neke skandale, primjerice salmonela u brazilskoj piletini ili razvodnjeni kineski med. Čini mi se da nacionalna i regionalna tijela koja se bave sigurnošću hranom moraju zajednički organizirati aktivnosti i surađivati i zanima koju vi ulogu ima, vidite za FAO u toj, tom smjeru. Hvala. Zastupnica Hojbuš. Hvala lijepa i najsrdačnija hvala gospođi Lanel. Posebno me veseli kada ste sada govorili o vašim prioritetima, da ste spomenuli mlade. Mladi su u središtu vašeg programa. Ako gledamo susjedni kontinent, Afriku, to je iznimno važno zato što tamo ima puno mladih koji traže svoju perspektivu na tržištu rada. Zatim ste govorili o izazovu veće proizvodnje hrane, ali uzimajući u obzir i klimatske promjene i zaštitu okoliša. Niste to spomenuli, ali sigurna sam da ste to mislili. FAO E, doista ima ambiciozan i strateški plan vezano za ekološku poljoprivredu. E, postoje određene metode koje su tu važne, vi ste to također spomenuli. I čini mi se da je to iznimno važno ne samo kao vaša E, teza, već i kao suverenost u proizvodnji hrane o kojoj je govorio kolega Buve, jer od samog početka ta suverenost treba biti e, uvijek na umu. Kako vidite budućnost e, ekološke poljoprivrede. Sada u ovom trenutku čini nam se da FAO ulaže ili treba uložiti više kapaciteta i više sredstava u ekološku poljoprivredu. Hoćete li to moći podržati? I drugo pitanje koje bih e, možda dotaknula je sljedeće. Ovdje u parlamentu smo zajedno sa FAOM stvorili parlamentarni savez protiv gladi. E, to je vrlo mlada inicijativa, svega par godina e, traje, teško prodiremo u nacionalne parlamente. Imali smo veliki kongres na jesen u Madridu i nakon toga se sličan savez stvorio u španjolskom parlamentu parlamentu. Imate li određenih ideja kako bi se ta inicijativa prenijela u nacionalne parlamente jer to bi doista bila dobra poluga za suradnju koju ste spomenuli kao nužnu na početku vašeg izlaganja. Dakle, imali bismo mogućnost doista intenzivno raditi i na parlamentarnoj razini, a preko parlamenta onda dolazimo i do vlada. Dakle, još jednom hvala vam, želim vam puno sreće, puno uspjeha. Vjerujem da ćete biti nominirani, a što se tiče činjenice da ste žena, to bi me posebno veselilo. Uvijek kažemo da žene treba promicati i bilo bi doista sjajno da žena bude na čelu FAO-a. Hvala, zastupnik Andriju. Hvala. Hvala vama, gospođa Želen Lanel, što ste došli na naš današnji sastanak. E, više puta sam vas susreo u različitim okolnostima i e, zaista ste bili dragocijeni e, kada smo radili kao partneri. Ne mogu nikako razdvojiti pitanja proizvodnje hranje i suverenosti E, prehrambene suverenosti i vi ste također e, to jako povezali i sa zdravstvenom ispravnosti hrani. I e, vi ste u vašem izlaganju vrlo jasno to pokazali. A isto tako kada ste bili u Francuskom ministarstvu poljoprivrede bavili ste se agroekologijom i to ste činili briljantno. Moram reći e, da ste e, sve problematike na koje ste se osvrnuli, gladi u svijetu, dvije milijarde stanovnika svijeta koji su e, neuhranjeni, dakle, i koliko cijenite značaj FAO-a, znam da su to pitanja koja vas zanimaju. Ispostavili ste i vezu između poljoprivrede, prehrambene i prehrane i ljudskog zdravlja. Vi e, poljoprivredu vidite na jedan dinamičan način. Osvrnuli ste se u vašem e, izlaganju upravo o tome. Imaćete zaista ključnu ulogu kada se e, budemo e, bavili e, vezama između poljoprivrede i zdravlja. A sasvim sigurno ćete morati reći neke stvari i o sporazumima slobodne trgovine koje također imaju i poljoprivredne aspekte. Vi ste nam rekli da e, zaista se moramo baviti tim pitanjima i moramo i kako izraziti zanimanje za poljoprivredu i prehranu. Ja ću vas na tom putu podržati jer vi ste uvijek slijedili misao vodilju koje daje e, smisao poljoprivredi i prehrani i e, želim vam ovdje javno na tome zahvaliti. Zastupnik Danten ima riječ. E, hvala lijepa. Hvala vam, e, gospođo, e, što ste došli ponovno danas na sastanak odbora za poljoprivredu. Do tada smo puno govorili o zdravstvenoj ispravnosti hrane, ali htio bih tome pristupiti iz jednog drugog ugla. Mi smo u ovom parlamentarnom sazivu puno radili o tome kako je Europa jako podložna različitim e, tečajevima hrane na svjetskim tržištima. Prije nekog vremena su šefovi država i vlada najbogatijih zemalja na svijetu dali FAO misiju promatranja i transparentnosti. Znamo da je razvoj cijena često podložan psihološkim faktorima i upravljanja podacima. Naši šefovi države vlada tražili su da se ta informacija e, bolje e, prikuplja. Ta informacija je nešto što čime se više nitko ne brine jer često to brine građane zbog toga što poljoprivredne sirovine e, i poljoprivredni proizvodi e, su sve skuplji. Na koji način ćete e, vi se time baviti na toj novoj dužnosti? Ja u 18 sati imam drugu obavezu, ali bit će mi jako drago da mi kolege prenesu što ste rekli. Gospodin Hojsling. Hvala lijepa. E, hvala što ste došli. Svi, naravno, vam želimo puno uspjeha. Imam samo jedno pitanje. E, naravno, odnosi se na politiku FAO-a. Politika FAO je zadnjih godina doista bila više puta kritizirana. Uvijek se propagira veća proizvodnja, ali mislim da imamo već sada pretjeranu iskorištenost eh, našeg poljoprivrednog zemljišta. 70% naših eh, žetarica odlazi kao životinja, eh, kao hrana za životinje, tako da to nije dobar sustav kako zamišljate raspravu jer s jedne strane ćete imati zagovaratelje takve poljoprivrede, zagovaratelje poljoprivrede genetski modificiranih organizama, a s druge strane ekološka poljoprivreda i njeni zagovornici. Dakle, kako ćete u budućnosti rješavati ova pitanja? I još jedno pitanje, globalizacija. I u poljoprivredi se događa globalizacija. Ja doista sa velikom zabrinutošću promatram e, činjenicu da samo rijetki naši proizvođači dolaze na globalno tržište, a mali proizvođači jednostavno nestaju s tržišta. Što ćete učiniti ili što kanite učiniti da ne bismo na kraju globalizacije ostali sa samo nekoliko velikih igrača, već da ostavimo ostanu e, brojni naši mali poljoprivrednici i seljaci. Hvala vam. Zastupnica Megines, predsjednica parlamenta. Hvala vam. Hvala i na izlaganju koje smo čuli. Već mnogo emocionalnih riječi čuli vezano uz poljoprivredu dakle, industrijsku malu proizvodnju organskoj industrije, tu imamo dva tabora. Jedan koji industrijsku i komercijalnu poljoprivredu doživljavaju kao jedan loš model, a oni drugi doživljavaju organsku, ekološku kao jedan sveti gral. Ja se ne priklanjam ni jednoj strani, ali brine me emocijalna reakcija ljudi koji se ne bave poljoprivredom u smjeru nekog smjera poljoprivrede, nekog modela koji bi voljeli vidjeti. Ja dolazim sa malog imanja, imali smo mnogo djece, dakle besplatnu radnu snagu, a sada je ondje samo jedan poljoprivrednik i zaposlenici. dakle, komercijalno mogli bismo reći da je to taj industrijski model. Zanima me kako možemo stvoriti neke nove stvari. Dakle, do ovog razvoja cijelog je došlo zbog načina u kojem se je evoluiralo društvo. Ako mali poljoprivrednici žele rasti, to je nešto prirodno za njih. I gospodarstva, kada napreduju, radnici polako napuštaju ruralna područja i pronalaze radna mjesta kojima će poboljšati svoj mutak. Dakle, mislim da nije moguće odgovoriti možda na ovo pitanje, ali voljela bi čuti vaše vodstvo kao nekoga ko će potencijalno voditi svijet na tu temu, kako je moguće riješiti ovaj sukob koji je zapravo idealni model poljoprivrede za Europu, za razvijeni svijet, za svijet u razvoju i što je s onima koji žele se vratiti na stare načine čupanja korijenja i sličnoga. Dakle, razvijeni svijet doista pokušava, bori se pronaći radnike koji bi radili na imanjima, da li malim ili industrijskim. Hvala. Zastupnica Geonek. Hvala lijepa. Hvala vam e, zaista gospođo na vašem izlaganju e, danas pred nama. Mi smo vas vrlo pažljivo slušali i e, uvijek pažljivo slušamo sve što je vezano za poljoprivredu, ali i za sva druga područja kojima ćete se baviti i s obzirom na zadatak koji ćete od ubrzo imati. Proteklih godina kada ste bili na čelu EFSE, vrlo ste nam e, na relevantan način predstavljali sve što je e, vezano za zdravstvenu ispravnost hrane. A e, li od zdravstvene ispravnosti hrane ja to itekako vezujem za prehrambenu suverenost i mislim da FAO mora na to pitanje vrlo brzo odgovoriti. U izvješću Zomer, koji se više ne zove Zomer, već se radi o izvješću koji je izlasan u e, siječnju na plenarnoj sjednici. Dakle, to je izvješće bolje će odgovoriti na pitanja i transparentnost koji ste vi uspostavili u EFSI, kao što je to rekao Jose Bove. To je zaista važno za zdravstvenu ispravnost hrane. Govorili ste i o mladim ljudima, o ulaganjima u poljoprivredi, o inovaciji na i način na koje treba pratiti. Znate da će Europski parlament u proračunu za E, inovacije i istraživanje obzor Europa izdvojiti sredstva za istraživanja na planu poljoprivrede. Vrlo je važno da Evropski, Europa pomogne zemljama u razvoju da razvijaju nove poljoprivredne metode, naročito u svjetlu klimatskih promjena. Vi ste govorili također i o ruralnim zajednicama, do kojih ja jako držim, i dinamičnim ruralnim zajednicama. Međutim, niste govorili o ženama. Vi e, se sasvim sigurno osoba koja će uspjeti postati nova ravnateljica fao što vam od srca želim. Moramo se više usmjeriti na zemlje u razvoju gdje žene su itekako prisutne u ruralnim sredinama i kako će im se pomoći kao poljoprivrednicama. Na koji način ćete pratiti žene u poljoprivrednom sektoru kako u EU tako i u zemljama u razvoju? To je moje vrlo jednostavno pitanje koje vam postavljam. Zastupnik Nikolson. ću kratak, ispričavam se što nisam na početku bio prisutan. ono što me uplašilo tijekom nedavne krize je način i količina hrane koja se transportira Europom. Primjerice tijekom takozvane krize sa konjetinom računala se koristila kako bi se govedina prodavala od kompjutera do kompjutera, a zapravo ih nitko nije kupovao. Zatim smo imali pitanje prehrambenog lanca, skraćivanja, dakle kako se s time možemo nositi, to je komplicirano pitanje, jasno mi je to, nitko nema tu rješenje toga jer suprotnom do tako nečega ne bi niti došlo, no radi se o nečemu što se događa i neki beskrupulozni ljudi vjerojatno na temelju toga mnogo zarađuju. Također, Nedavno sam sa drugim kolegama posjetio Brazil u kontekstu jednog izaslanstva. Vidio sam kako ondje izgleda poljoprivreda u usporedbi sa onime što se događa na obiteljskim imanjima u Europi. I to se ne može usporediti. Ne kažem da nešto ne valja sa govedinom koje proizvode, može se reći da je možda jednako dobra kao i naša, no mi nikada ne bismo mogli biti konkurentni tako nečemu Slušao sam Erijed, bilo mi je zanimljivo čuti jer mm, sam se vratio u svoje sjećanje kad sam kao mlad počinjao raditi na imanju gdje smo imali obiteljske radnike, pomoć obitelji na tom imanju i svi su zapravo sudjelovali u radu. Danas to više ne postoji. Ako ste poljoprivrednik u ruralnom području, gotovo je nemoguće dobiti pomoć za rad sjećam se da sam sam čupao korijenje kao maleni, ali poljoprivrednici danas više jednostavno nemaju vremena time se baviti. Dakle, došlo do promjene, pa se postavlja pitanje kako se mi razvijamo uz to. Znam da to možda pogledam, gledam malo nostalgično, svi to uvijek tako čine, no istina je da taj sistem više ne postoji. I koliko god da bismo ga možda željeli vratiti, on je gotov i ljudi ne mogu više preživjeti u ruralnim područjima, a mi se moramo pobrinuti da imamo sistem gdje ruralno društvo može preživjeti, a poljoprivrednik je u stanju proizvesti hranu u određenom standardu po cijeni koju si ljudi mogu priuštiti. Eto ga, ne želim sad nezgodno pitanje postaviti, ali sve te stvari jednostavno nekako idu u jednom smjeru i svašta se događa u cjelokupnom sistemu. Moje dakle pitanje u kojem se smjeru krećemo i kako ćemo stvari kontrolirati i sretno u tome. Hvala, evo ja bih rekao par riječi i obratio bih se gospođi. Ja vas želim pitati je li globalizacija problem ili pak može pridonijeti rješavanju problema vezanih za prehranu. A s druge strane pak što se tiče trgovine, kaže se ponekada da postoji e, čitav niz proizvoda koji prelaze preko oceana. Dakle, da mnogo tih proizvoda ide iz jedne zemlje u drugu. Svi žele proizvoditi, svi žele prodavati i e, prenositi, prevoziti tu robu. To je vezano i za problem transporta. Naime, to e, nije uvijek negativno, ali svakako utječe na klimatske promjene. Spomenuli ste dvije milijarde ljudi koji su e, pothranjeni. Je li to e, možda ipak pretjerana brojka? Kao i 800 milijuna ljudi koje ste spomenuli i za koje ste rekli da e, pate od glade u različitim uvjetima. Postoje i problemi epidemija koje nisu samo regionalnog karaktera, već su svjetskog karaktera i zahtijevaju da se zajedno na njima radi na svjetskoj razini. Javljaju se i mnoge nove bolesti. A također e, javlja se problem prisvajanja zemljišta. Bilo da to rade financijske institucije ili države. E, vrlo često e, su je to rezultat zloporabe i određenih financijskih politika. Mi u Europskoj uniji kako u našem odboru za poljoprivredu, tako i u odboru za razvoj, to su ključna pitanja e, za e, vaš rad moći ćete sasvim sigurno računati na potporu odbora za poljoprivredu, odbora za razvoj i cijelo Europske komisije koja vrlo aktivno se bavi međunarodnim pitanjima. Gospodin Hogan je, e, se puno bavi svim pitanjima vezanim za trgovinske sporazume. Ono što je također ključno za poljoprivredu jest cijelo pitanje vode. Neću sada više govoriti, već ću dati riječ vama, gospođo, da odgovorite na pitanja i primjedbe koje su vam upućeni. Izvolite. Merci, monsieur le président. Hvala lijepa, za početak dopustite da svima vama zastupnici e, zahvalim na ohrabrenju i podršci. E, vrlo dobro znate da je to važno. Vi ste vodili e, mnoge predizborne kampanje, znate da je potrebna kako podrška, tako je potrebno imati sreće. Odgovorit ću na redom na vaša pitanja. Mnogi među vama su o tome govorili, gospodin e, Bove, gospodin Andrije. Govorili ste o e, prehrambenoj suverenosti. Kako bi ja to definirala? To je mogućnost jedne države da odlučuje o načinu na koje hrani svoje stanovništvo imajući tom različite mogućnosti od kapaciteta proizvodnje e, dijela ili e, sve e, svih namirnica koje su potrebni za prehranu stanovništva. Ali tu igraju puno drugih aspekata ulogu, recimo i trgovina. Možda bih vam tu mogla reći da je jasno da FAO mora posvetiti naročitu pozornost državama i regijama u svijetu gdje proizvodnja nije dostatna e, po pitanju potreba tih zemalja, a te zemlje bi imale mogućnosti da prehrane sebe i možda i zemlje iz svoje regije. Ovdje recimo imam na umu e, zemlje gdje ima najviše od 820 milijuna ljudi koji pate od gladi i 2, 2 milijarde ljudi koji su nedovoljno uhranjeni. To je subsaharska Afrika i dio jugoistočne Azije. U tim regijama i u tim zemljama potrebno je povećati produktivnost poljoprivrede jer ona je nedostatna kako bi se prehranili stanovnici. Ali kao što sam rekla, nije to samo pitanje razine proizvodnje, već i proizvodnje onoga što je tim ljudima potrebno kako bi se pogoršala prehrana tih ljudi. Kad sam bila u e, Zambiji, tamo se proizvodi puno kukuruza i puno se kukuruza izvozi, a istovremeno velik dio stanovnika je neuhranjen. Nije dovoljno dakle proizvoditi određene namirnice, već je potrebno da se istovremeno zadovolji potrebe stanovništva. Tu mislim da ima puno posla u više dijelova svijeta. FAO naravno treba u tome igrati ulogu, malo kasnije ću vam reći i na koji način. Mislim da je gospodin Kolombije bio onaj koji je postavio pitanje vezano za zajedničku poljoprivrednu politiku. Treba prije svega reći da FAO surađuje sa svim državama u svijetu kako bi se osigurao da sve te zemlje primaju dovoljnu potvoru za razvoj poljoprivrednih politika koje će omogućiti da se ostvare ciljeve proizvodnje i održivosti. Od kako postoji Europska unija, kako postoji Europska ekonomska zajednica, razvijaju se značajne politike na tom području koje su se puno i mijenjale kako bi se uklopili u njih i gospodarski elementi, ali također i neki aspekti vezani za zaštitu okoliša, za ruralne zajednice i nedavno i pitanja borbe protiv klimatskih promjena. U tom smislu Europska unija ima e, puno iskustva, zanimljivog iskustva. Ne znači da treba kopirati sve što je napravila Europska unija, ali Europska unija je puno na tome radila. Nedavno je Svjetska banka objavila zanimljivo izvješće u kojem nas podsjeća da se 600 milijardi dolara e, posvećuje u svijetu do države izdvajaju kao potporu vlastitoj poljoprivredi. U tom izvješću gledalo se i e, kako se to može vezati za ciljeve E, produktivnosti, ali isto tako održivosti vezanim za poljoprivredu i davanje potpore onom što se zove javno dobro. E, izvješće je vrlo dugačko, ali u sažetku od četiri stranice, kojeg vas pozivam da pročitate jer je vrlo zanimljivo, uspoređuju se javne politike u svijetu i također se e, predstavljaju različite ti aspekti europskih politika, naročito vezano za potporu javnom dobru, a to bi bila e, zaštita okoliša, borba protiv klimatskih promjena, ruralni razvoj i svega onoga što društvo očekuje, naročito od poljoprivrede. Gospodine Endos, vi ste govorili o zdravstvenoj ispravnosti hrane. imate pravo da je e, to vrlo važno s obzirom na opskrbu hranom. Stanovništvo treba imati dovoljno hrane, ali hrana mora biti zdravstveno ispravna, mora sadržavati sve nutritivne sastojke i e, mora biti razovrsna i to se treba dati potrošačima. Kakvu ulogu tu može igrati FAO? Može igrati različite uloge. Nedavno sam bila u Addis Abebi gdje su FAO, Svjetska zdravstvena organizacija i Afrička unija prije nekoliko dana organizirali prvu međunarodnu konferenciju o e, sigurnosti hrane. Vodilo se mnogo zanimljivih rasprava o načinima kojom se može dati tehnička pomoć, kojom se ona može poboljšati, e, poboljšati izgradnje kapaciteta pojedinih zemalja kako bi se povećala zdravstvena ispravnost hrane u zemljama u razvoju naročito. Ono što me se tu dojmilo nije bilo središnje pitanje izvoza i trgovine, jer će toj temi biti posvećena druga konferencija koja će se održati na proljeće, da se iznad svega govorilo o, izvoru, o izvozu. A mi iz Europske unije smo podsjetili da zdravstvena e, ispravnost hrane je nešto što prvenstveno se odnosi na zaštitu naših stanovnika. Mi u Europskoj uniji imamo norme koje treba provoditi kako bi se zaštitilo zdravlje građana. A FAO puno radi po pitanju normizacije kodeksa alimentariusa gdje zajedno sa svim državama na svjetskoj razini izrađuje norme i pravila na e, koje se možemo pozivati kako prilikom trgovinske razmjene jer radi se o normama koje su vrlo značajne i u svjetskoj trgovinskoj organizaciji, ali te standarde također koriste i mnoge zemlje u razvoju kako bi na temelju njih izgrađivali vlastite zakone i zaštitili vlastite potrošače. Europska unija i kodeks alimentarius podsjećaju da to nije samo za bolju e, i trgovinu u svijetu, već i za zaštitu potrošača bez obzira u kojoj zemlji taj potrošač živio. Po pitanju agroekologije, ako se ne varam, netko je od vas to spomenuo. Cilj je ovdje kao što ste rekli da se e, smanji gubitak i bacanje hrane. To je vrlo važno. Prije nekoliko tjedana razgovarala sam s Kanađanima i rekli su mi da 40% hrane proizvedene u Kanadi se baci. Svugdje u svijetu, uključujući i u Europskoj uniji, moramo smanjiti bacanje hrane. Moramo povećati svugdje u svijetu produktivnost u poljoprivredi jer moramo bolje proizvoditi hranu što znači da moramo za 20, 30 i 50 godina i dalje biti u mogućnosti proizvoditi hranu. Trebamo dakle imati dobro tlo, kvalitetne vode. Agroekologija jedan je od pristupa koji pomaže da se e, kombiniraju ekološke i ekonomski aspekti naše poljoprivrede. To nije jedini pristup, međutim radi se o različitim metodama koje omogućuju da se mjeri i ekonomska e, performansa u poljoprivredi. Time se posljednjih godina bavio i FAO. Spomenuli ste također i ulaganja koje se nalaze u središtu mog projekta. Važno je, mislim, nastaviti s ulaganjima u taj sektor. Ne radi se o sektoru prošlosti, već o sektoru koji predstavlja našu budućnost. Trebaju nam stoga javna i privatna ulaganja. Europska unija nije agencija za ulaganja, ona je razvila program tehničke suradnje koji je zanimljiv. Moja ambicija za FAO je ta da FAO financira projekte i e, u kojima treba ukazati na dobre primjere kako bi se proizvodilo više i bolje. Namjeravamo konsolidirati taj program. Međutim, taj je program i dalje ograničen zbog svog financiranja. To su e, kratkoročni projekti. Moramo povećati naše napore, želimo li nahraniti 820 milijuna ljudi koji su gladni kao i sve one koje su nedovoljno uhranjeni. Treba dakle dovesti više ulaganja u taj sektor. Faktor to može napraviti i e, tako što će se zalagati za to i raditi zajedno sa privatnim i javnim ulaganjima. o to već i radi. Već sam se osvrnula na aktivnosti koje FAO vodi sa Svjetskom bankom i sa Međunarodnim fondom za poljoprivredni razvoj, gdje FAO daje tehnička znanja i stručna znanja tim organizacijama kako bi im pomogli u programima ulaganja. Danas to predstavlja oko 5 milijardi američkih dolara. To je dobro, međutim nije dovoljno. Trebali bismo stoga povećati napore te organizacije. To se može učiniti sa Svjetskom bankom, ali ima puno drugih javnih tijela koje financiraju primjerice banku za regionalni razvoj koju bi FAO mogao na taj način podržati. Kao što sam rekla, treba podržati i razviti lanac vrijednosti u ruralnim sredinama. Svjetska banka kaže da poljoprivreda i ribarstvo predstavljaju sektore koji su najbolji za borbu protiv siromaštva. Većina siromašnih ljudi u svijetu žive od, u ruralnim e, er, mm, sredinama, a većina njih je su poljoprivrednici i ribari. Dakle, tu je najčinkovitije boriti se protiv siromaštva. Trebamo podržati ekonomske aktivnosti koje su vezane za poljoprivredu i ribarstvo. Mislim ovdje na proizvodnju pre, obradu hrane, pakiranje hrane. I tu se surađuje i sa privatnim ulaganjima. To se već događa, naročito u Aziji. Moramo dakle povezati FAO i te ulagače. FAO ne treba biti agencija za ulaganje, već FAO treba staviti na raspolaganje znanje i stručnu ekspertizu koju posjeduje održivim prehrambenim sustavima kako bi se dobro načinili programi ulaganja u ruralna područja. Na taj način e, možemo dakle e, se usmjeriti naročito prema mladim ljudima koji neće biti prisiljeni otići iz ruralnih sredina u gradove ili druge države ili druge kontinente. Um, um, ja se zahvaljujem gospođo Susu koja je spomenula žene. Da, ja sam isto spomenula žene. Žene imaju vrlo važnu ulogu u poljoprivredi kako na poljima, tako i u tvornicama za preradu hrane, zatim u trgovinama. Dakle, žene su jednostavno svuda. Žene uvijek nisu priznate ili njihov rad nije priznat, njihova uloga u procesu hrane nije priznata. Često se nose sa preprekama, poteškoćama, doista vrlo teško nekada imaju pristup poljoprivrednom zemljištu, resursima, kreditima, ali i prirodnim resursima. Nisu uvijek nazočne u forumima ili na mjestima gdje se donose odluke. To nije samo problem poljoprivrede ili ribarstva. Tako da zbog toga doista trebamo zajamčiti da koju god aktivnost poduzimamo u okviru FAO-a moramo obratiti posebnu pozornost razvoju e, kriterija odabira ili selekcije pomoću kojih ćemo osnažiti žene i biti ću vrlo pažljiva prema tom e, pitanju. Morali bismo doista moći proizvesti dobar učinak na sigurnost hrane i ispravnost hrane. Nakon toga ste spomenuli parlamentarni savez e, u borbi protiv gladi. Čestitam na toj inicijativi, mislim da je to sjajna inicijativa. Moram reći da je moja ambicija sigurnost hrane, poljoprivredu i ribarstvo dovesti na vrh e, naše političke agende, takve nam inicijative doista jako pomažu doprijeti u nacionalne parlamente i u Europski parlament, nacionalni parlamenti i izvan Europske unije. Ako uđu u savez, to je sjajna inicijativa. Ako budem izabrana, bit će mi vrlo drago raditi i pomagati tu inicijativu koja podiže razinu sigurnosti hrane. Imala bih još puno toga za reći, ali mislim da nemamo dovoljno vremena. Pitali ste me i o modelu poljoprivrede. Mislim da je to doista važno. Postoje jako puno modela ili uzgoja, načina uzgoja poljoprivrednih kultura u svijetu. Važno je reći da globalno gledano mali poljoprivrednici su ti koji nam pružaju najveću ili najvišu razinu sigurnosti hrane i oni doista e, doprinose globalnoj sigurnosti hrane. Kada dolazimo do nacionalne razine, tada su razlike velike od jedne države do druge. U Južnoj Africi, na primjer, imamo sustav velikih poljoprivrednih gospodarstava, velikih farmi. E, radi se o velikoj državi koja na taj način ostvaruje svoje ciljeve u proizvodnji sigurnoj hrane. U drugim državama je drugačije. Spomenut je Brazil. Iako u Brazilu postoje jako velika gospodarstva, sigurnost hrane u Brazilu leži opet prije svega na malim poljoprivrednicima. Tako da mislim da je važno reći da će FAO doista trebati surađivati sa svim poljoprivrednicima, razgovarati sa svim poljoprivrednicima kako bi doista mogli povećati svoju produktivnost ako je to nužno. Tu prije svega mislim na mala gospodarstva koja trebaju poboljšati svoju produktivnost, trebaju razviti profitabilnije aktivnosti i e, biti usredotočeni e, na komercijalno gospodarske isplative aktivnosti, e, ali naravno to treba raditi na održiv način. Isto tako, ono što nazivamo velikim gospodarstvima ili velikim farmama i one trebaju biti održive kako bismo se zaštitili, zaštitili i nacionalne resurse i borili se za E, protiv klimatskih promjena. Ali ne smijemo zaboraviti da populacija poljoprivrednika i ribara stari, starenje te populacije vidljivo je svugdje u svijetu. Zato moramo privući više mladih e, u te sektore kako bismo zajamčili obnovu e, tih sektora poljoprivrede i ribarstva u svijetu. A sada e, da vama odgovorim, predsjedniče, vaše pitanje o globalizaciji. Vi ste pitali je li globalizacija problem ili je to rješenje. Globalizacija je jednostavno činjenica. Što vi i kako dobro znate. Mi u Europskoj uniji to znamo, mi smo od najvažnijih i e, uvoznika i izvoznika u svijetu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda. Smatram dakle da e, moramo omogućiti da do te globalizacije dolazi na e, ispravan način da se zaštite najslabije osobe, e, to su oni e, u najsiromašnijim zemljama. Treba zaštiti one o kojima sam govorila. Najsiromašnije poljoprivrednike i najsiromašnije ribare. Cijelo pitanje globalizacije je u tom smislu važno jer ih treba regulirati putem VTO s kojim FAO surađuje, a uskoro ću upravo otići u Ženevu u VTO da vidim kako se s njima može surađivati kako bi se dobro uzeo u obzir ono što muči najsiromašnije koji su izloženi kako promjena tečaja E, tako i klimatskim promjenama. Treba ih zaštititi kako bi oni imali i dovoljno hrane i mogli e, opstati. Uloga kodeksa alimentarijusa također je važna kako bi do globalizacije došlo na način da se štite potrošači i njihovo zdravlje, ali i također i da potrošači budu informirani. To je moje mišljenje o globalizaciji, a radi se o pitanju koje je u središtu mandata e, FAO, a namjeravam e, na tom pitanju surađivati sa svim organizacijama koje su za to nadležne. E, zaključu završiti s vašim posljednjim pitanjem kada ste se pitali Ka, što učiniti kako bi se ostvarili svi ti ciljevi, iskorijeniti glad, poboljšati prehranu, boriti se protiv bolesti, bolesta kod životinja, štetočina, bolesti biljaka. Ja smatram da je FAO organizacija koja ima izuzetne znanja i puno stručnjaka koji mogu analizirati situaciju, ali ne smije se fao svesti na to, jer ta znanja i ekspertizu treba predočiti u izradu normi, dakle treba se raditi na normizaciji, izradi smjernica o odgovornim ulaganjima, o načinu na koji treba ograničiti prisvajanje zemljišta. Na taj način e, FAO može odgovoriti na izazove koje ste vi spomenuli gospodine predsjedniče. E, mogla bih reći još mnogo toga, ali jasno mi je da nemamo više vremena. Paljon kiitoksia ja Hvala vam lijepa. Hvala na ovoj sjajnoj i informativnoj raspravi. Hvala, hvala gospođi Lanel, hvala svim kolegama koji su postavili doista e, zanimljiva pitanja. Naš sastanak danas je pokazao da trebamo doista imati tjesnu suradnju unutar Unije i e, e, ostalih sustava trebamo uložiti velike napore u postizanju našeg cilja, a to je do 2030. jednostavno suzbiti glad u svijetu. Sasvim se iskreno nadam da će suradnja i dijalog koji ćemo imati sa novom direktoricom ili ravnateljicom FAO-a postati konkretni nakon europskih izbora. Imamo velike projekte s Afrikom, lokalna proizvodnja, zapošljavanje, kako bi se suzbila glad u Africi i u drugim zemljama. To je također iznimno važno. Tradicionalno pružamo razvojnu pomoć, ali su nam potrebiti i novi alati kako bi to FAO imao na raspolaganju e, za budućnost prije svega trebamo koordinirati naše napore bolje. Pratit ćemo vaš napredak i izbor s velikim zanimanjem. Želim vam puno sreće i još jednom hvala svima. Hvala, gospođo Žeslan. Dakle, htio sam još samo reći da sutra počinjemo u 11 sati, a sasana koordinatora počinje u 9 sati.